E, do usvajanja zapisnika smatrat će se da su nominacije usvojene. Druga e, obavijest je sljedeća. Sukladno s e, pravilom 152 stavkom 2 te e, u dogovoru s klubovima zastupnika predlažem vam sljedeću izmjenu dnevnog reda za srijedu. Rasprava o usmenom pitanju vijeću i e, komisije o praćenju provedbe rezolucije parlamenta od 11.2.2015. godine o izvješću e, senata o korištenju mučenja od strane CIE e se predlaže da se pomakne za sjednicu 1.6. Ima li primjedbi? Nema onda se smatra da se dnevni red e, izmijenio sukladno ovom prijedlogu. Sada prelazimo na glasovanje. Prvo je izvješće Hautala, zaštita od